dnevni red. E, što se tiče prijedloga konferencije predsjednika, e, podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda. E, za danas nemamo nikakve prijedloge za izmjene. Ni što se tiče sutrašnjeg dana nema prijedloga za izmjene. Što se tiče srijede, klub Pučana je podnio zahtjev za izjavom komisije što se tiče e, sve e, veće ksenofobije u Europskoj uniji i da se donese odgovarajuća rezolucija koja se treba usvojiti 2. travnja. E, kao obrazloženje prvo će riječ imati gospođa Micula koja će iznijeti svoje stajalište. Hvala lijepa. Da, klub Pučana predlaže da u sklopu rasprave kasnije tijekom tjedna razgovaramo o ksenofobiji, islamofobiji i da na koncu se donese odgovarajuća rezolucija na zasjedanju u travnju. Zahvaljujem. Želi li netko govoriti u prilogovom prijedlogu? Gospođa Römer. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. E, ideja na kojoj počiva e, ovaj prijedlog e, i tema antisemitizam i prijedlog da na koncu donesemo rezoluciju povezan je s tim da želimo dati zajednički signal i zajedničku poruku. Ne želimo definirati detalje niti pojedinosti, naprosto želimo da kao Europski parlament definiramo ono što obično E, svi podržavaju i zeleni i socijaldemokrati i GUE i svi zajednički e, trebamo odaslati poruku protiv antisemitizma e, protiv rasizma E, svi znate da već e, skoro svaki tjedan e, dolazi do raznih incidenata i zato moramo dati jasnu poruku sa rezolucijom, a to će biti znak da je parlament ovdje jedinstven i da ima čvrsto stajalište. Namjera nam je provesti i raspravu, pokrenuti inicijative i stoga je ovo zamišljeno kao signal, kao znak ovog parlamenta koji će podržati svi klubovi zastupnika protiv ekstremizma i protiv antisemitizma. Hvala lijepa. E, tko želi e, govoriti protiv ovog prijedloga? Gospođe Zipel. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, gospodine predsjedniče, ukoliko raspolažem s točnim informacijama, već na konferenciji predsjednika postoje prijedlog da se vodi rasprava o antisemitizmu i drugim temama i prijedlog je bio da se to poveže s rezolucijom. Međutim, taj prijedlog je odbijen na konferenciji e, predsjednika. Pritom je neprijeporno da se e, trebamo temeljito baviti ovom temom e, u svim državama članicama, ali mi to želimo učiniti jednim drugačijim redoslijedom. Ovaj tjedan možemo voditi raspravu, a onda možemo voditi raspravu i sa e, na kojoj ćemo e, raspravljati o aktualnim izazovima i o mjerama koje možemo poduzeti u odnosu na ekstremizam i antisemitizam koji se e, šire. Kao rezultat svi rezultati rasprave trebaju biti objedinjeni u jednoj rezoluciji. Dakle, mi nismo protiv rezolucije, ali rezolucija se treba donijeti nakon rasprave. Hvala lijepa. Glasovat ćemo. Tko je za prijedlog kluba Pučana? Molim vas da dignete ruku. Tko je protiv? Suzdržan? E, moramo to provjeriti elektronskim putem. Otvaram elektroničko glasovanje. Jesu li svi glasovali? Postavit ću pitanje još jednom. Jeste li svi glasovali? Gospodine Kofa, pa prvi ste bili digli ruku, a sada ste zadnji kod elektronskog glasovanja, ali dobro, bit ću velikodušan. E, sada je glasovanje zaključeno. sto prema 152 da vam sada nisam dao šansu, gospodine Butihofer, e, tko zna kako bi to završilo. No, izgleda da je prijedlog odbijen. Žao mi je. Prelazimo sada na četvrtak. E, prijedlog Pučana odnosi se na izjavu o e, masovnom dotoku migranata temeljem e, najnovijih događaja e, i rezultata borbi islamske države u Libiji. Gospođa Holmajer izniče obrazloženje za ovaj prijedlog. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. S velikom zabrinutošću sve zemlje sredozemlja promatraju situaciju u Libiji. Mi e, stoga želimo da e, zastupnik za vanjske poslove ovdje iznese e, buduću strategiju za slučaj da ekstremisti učine ono što su najavili, a to je da masovno šalju izbjeglice e, preko sredozemlja, čime će biti izloženi smrtnoj opasnosti, a i e, time će posebno biti pogođene sve zemlje Mediterana. Hvala. E, tko želi govoriti protiv prijedloga? Gospođa Picula. Hvala. Da, e, Točno je da je situacija sve teža, dolazi do to e, otmica e, koje provodi IS u Libiji. Terorističke skupine provode razne aktivnosti na Mediteranu, a tisuće ljudi izloženi su rizicima raseljenja i moraju izbjeći Tokovi migracija e, sve su intenzivniji. E, s obzirom na e, situaciju koja se trenutačno događa za naše građane, moramo poduzeti odgovarajuće mjere i odgovarajuće reakcije. Svjesni smo toga kakva je posebice situacija u Italiji gdje dolaze tisuće izbjeglica. E, smatram e, da moramo raditi na tome da pronađemo konkretna rješenja što se tiče krize u Libiji. Ne smijemo e, čekati da more ponovno postane groblje tako puno života i nada. Hvala. Protiv prijedloga gospodin Guerrero. Hvala lijepa. E, ne želim reći da smo mi protiv ovoga, nego naprosto imamo alternativni prijedlog. Umjesto da naglasak bude isključivo na pitanju migracijskih tokova, možda bismo trebali razmotriti situaciju u Libiji u ovom trenutku i razmotriti rizike za stabilnost, odnosno nestabilnost e, vlade u Libiji i e, stoga trebamo razmotriti mogućnosti za stabiliziranje situacije u Libiji. Natećemo način biti u mogućnosti bolje se nositi sa problemom migracijskih tokova. Zapravo trebamo razgovarati o Libiji, a ne isključivo o migracijskim tokovima ljudi koji e, dolaze e, preko mora do zemalja Mediterana. Hvala. Gospodine Guerrero. E, prvo moramo glasovati o prvobitnom prijedlogu, jer vaš prijedlog je zapravo alternativni prijedlog. E, stoga e, prvo moramo glasovati o prijedlogu gospođe Holmajer. Ili vi želite iznijeti svoje stalište o prijedlogu gospodina Gerera? Poštovani gospodine predsjedniče, kako bi bilo kada bismo izabrali zajednički naslov i tema bi onda e, obuhvaćala i situaciju u Libiji i migracijske tokove kao i e, teme koje su povezane sa terorizmom. Ehm, gospodine Guerrero, e, izgleda da ste sad malo zakomplicirali situaciju. Da, e, ja zapravo mislim da moramo voditi raspravu o situaciji u Libiji i o rizicima koji trenutačno postoje kao i o potencijalnim implikacijama što se tiče migracijskih tokova. Na to sam mislio. Dobro. E, znači mogli bismo se složiti oko toga da u dnevni red uđe izjava e, komisije o destabiliziranoj situaciji u Libiji i s time povezanim e, posljedicama. Da li bi to bilo prihvatljivo? Tko prihvaća ovaj prijedlog predsjednika? Molim vas da dignete ruku. Tko je protiv? Suzdržan? E, usvojeno u ovom obliku. Hvala lijepa. Ovime smo utvrdili naš plan